Bien. Nous reprenons les travaux de notre commission. Nastavljamo sa sastankom odbora i zadovoljstvo nam je što danas popodne možemo ugostiti ovdje predsjednicu vijeća. Kao što znate, Klinska je preuzela predsjedanje vijećem 1. srpnja. To predsjedanje vijećem je e, prvi dio trija predsjedanja. Za njom dolazi Hrvatska od siječnja do lipnja 2020. godine, te zatim od srpnja do prosinca 2020. godine Njemačka. Radi se o prvom predsjedanju u ovom novom parlamentarnom sazivu. Danas popodne ćemo započeti e, naš sastanak sa razmjenom gledišta o prioritetima e, predsjedanja Finske vijećem što se tiče onih područja koje su u našoj nadležnosti, u nadležnosti našeg odbora. Kao što znate, sva predsjedanja vijećem moraju se suočiti sa velikim obujmom posla. Ali to je posebice točno kada se radi o vašem predsjedanju. Zato što se vi sada počete baviti vašim radom, Eh, u trenutku kada smo mi eh, upravo eh, krenuli sa završavanjem naših stajališta vezano uz zakonodavne prijedloge za iduću generaciju kohezijske politike. Imat ćete i tešku zadaću biti zemlja koja predsjeda vijećem u trenutku kada će doći do Brexita, što će se isto tako odraziti na kohezijsku politiku. Unutar predsjedanja Finske vijećem ste vi kao ministrica gospodarstva odgovorni za e, kohezijsku politiku i imamo to veliko zadovoljstvo svog povodnje da je s nama ovdje gospođa Katri Kulmuni e, s kojom ćemo imati razvojno gledišta o novim prioritetima predsjedanja vijećem što se tiče kohezijske politike. Već smo imali prije sastanak odbora sa razmjenom gledišta. Razmjena gledišta je bila korisna i to nam je omogućilo da već razmijenimo naše stavove vezano za ono što nas očekuje, a to je da će se uskoro nastaviti pregovori, posebice što se tiče e, opće uredbe pod karticom e, CPR na engleskom, kao i e, što se tiče svih vremenskih rokova za fondove. A isto tako smo i spomenuli važnu temu koja se tiče višegodišnjeg financijskog okvira Imat ćemo uobičajeni postupak. Kao prvo ću dati riječ gospođi ministrici koja će nam eh, održati uvodno izlaganje od nekih 15 minuta. Zatim ću dati riječ koordinatorima te zastupnicima. Imat ćemo dva kruga, jedan krug s koordinatorima i zatim jedan krug sa ostalim članovima našeg odbora. Gospođo ministrice, izvolite, predajem vam riječ i hvala vam još jednom što se danas ovdje popodne s nama. Hvala vam lijepa. Poštovani e, predsjedatelju i članovi, odnosno zastupnici Europskog parlamenta i zadovoljstvo mi je čast što sam s vama u parlamentu danas. Drago mi je što se vidimo i zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za raspravu o važnoj temi kohezijske politike. Nadamo se da ćemo se i češće viđati za finskog predsjedanja i veselim se intenziviranju našeg rada na e, povećanju konkurentnosti Europe. Drago mi je što imam priliku s vama razgovarati e, o e, programu finskog predsjedništva i Finska bi htjela da Evropska unija postane najkonkurentnija i e, klimatski, inkluzivna i klimatski neutralna ekonomija, odnosno gospodarstvo. I e, finsko predsjedništvo smatra da je ključni element e, održivog razvoja e, neutralno gospodarstvo, jedinstveno tržište, e, inovacije u industrijskoj politici uključujući digitalno gospodarstvo, vanjska dimenzija EU konkurentnosti i stalno učenje. Moje kolege, mi trebamo ujediniti snage da bismo ovo ostvarili i djelovati na način da se e, resursi e, proizvedu tako da su vidljivi običnom građaninu. Nadamo se da ćemo to ostvariti i nadamo se da ćemo e, do nove godine imati agendu za održivi razvoj Europske unije koja će biti provedena a sad e, možemo razgovarati o e, toj novoj agendi. A tranzicija prema klimatski neutralnom društvu e, je iznimno važna jer mi trebamo i ta, tu tranziciju isključiti da bismo ostvarili održivi gospodarski razvoj. Tranzicija prema klimatski neutralnom društvu treba biti i pravična i također pomognuta otvaranjem novih radnih mjesta u e, industriji kao i boljim upravljanjem otpadom. E, jedinstveno tržište treba doprinijeti većoj konkurentnosti Europe i e, jačanju usluga, digitalnih usluga kao dijela jedinstvenog tržišta. Nešto ću reći i o suvremenoj industrijskoj politici trebamo postaviti i ciljeve za e, digitalno gospodarstvo, umjetnu inteligenciju i e, druge poticaje koji bi trebali doprinijeti uspjehu na globalnom tržištu. Digitalna era koja brzo napreduje e, zahtjeva i nova znanja i vještine. Stalno učenje bit će ključ za radni vijek u budućnosti Trgovinska politika također čini vanjsku dimenziju konkurentnosti Europske unije, a to je i e, u, podlozi toga je e, i ukupno povećanje konkurentnosti, a vidimo i promjenu novog poretka. Poštovani zastupnici, s vama mogu razgovarati o budućnosti regija i novoj fazi kohezijske politike jer e, osobno mi je iznimno važno poticati regije da oblikuju vlastitu budućnost jer one igraju važnu ulogu u poticanju razvoja čak i recimo e, najsjevernije rijetko ili slabo naseljene regije sjevera Europe sve one trebaju e, održiv rast i e, suočavanje s raznim e, izazovima. Kohezijska politika važan je alat za poticanje održivog razvoja, a izazovi su i nezaposlenosti, demografske promjene, pristup promjene klime i Buduća kohezijska politika mora biti orijentirana prema rezultatima, učinkovita i koncentrirana na pojedine teme. Vladavina prava je jedan od ključnih prioriteta finskog predsjedanja i ključna za budućnost Unije, a financiranje kohezije našim građanima može donijeti poboljšanje u smislu zapošljenja, ulaganja i opće dobrobiti održivi rast i inovacije trebaju potaknuti rast svih regija Europske unije i e, ostvariti višu stopu inovativnosti. Jednako tako, digitalizacija i nove tehnologije poput umjetne inteligencije ključne su za čvrsti temelj rasta Europe. I kohezijska politika će održati, odigrati važnu ulogu u svemu tome. Pametne, specijalizirane strategije trebaju zadati okvir za gospodarsku transformaciju europskih regija i e, ulaganje u e, gospodarstvo e, niske stope ugljika, e, odnosno s niskim udjelom ugljika. 25% kohezijske politike e, će podržavati upravo takvu strategiju. Zatim i doškolovanje i prekvalifikacija trebale bi na tržištu rada omogućiti bolju konkurentnost naših ljudi i bolju integraciju Vjerujemo da će e, i razvoj europskih društava biti s time bolje uravnotežen. Trebamo odgovoriti i na nove globalne izazove, pa je jednako važno jačati i prekograničnu suradnju i to i na unutarnjim i na vanjskim granicama Europske unije promičući mobilnost, kontakte ljudi, održiv gospodarski razvoj u graničnim područjima. Da bi tome dodali i sigurnost e, granica kao i gospodarskih granica, pa sve do arktičkog e, područja koje je e, u interesu svim državama članicama jer u toj regiji želimo ojačati svoju prisutnost unoseći inovacije u područje održivog razvoja da bi se e, ostvarili ciljevi agende za 2030. Paket za 2021. do 2027. je e, važan u kontekstu višegodišnjeg financijskog okvira, pa želimo i mi e, doprinijeti napretku na tom području na učinkovit način. Višegodišnji financijski okvir jedan je od najvažnijih političkih ciljeva tijekom finskog predsjedanja. Želimo finalizirati pregovore s vijećom, e, zatim e, urediti e, sektorske prijedloge i postići e, izbalansirani okvir za takav e, napredak. VFO bi trebao pomoći da se ostvare politički prioriteti Europske unije. Finsko predsjedništvo pripremno je pregovarati i s Europskim parlamentom i početi te pregovore čim je prije moguće. I prioritet nam je zajedničko razumijevanje različitih e, pitanja i e, započinjanje programa sljedeće generacije. Veselimo se e, uspješnoj i plodnoj suradnji, donošenju zakonodavnih, zakonskih paketa za vrijeme finskog predsjedanja. Predsjedatelju i zastupnici. U zaključku ću reći da je gospodarski razvoj neophodan, ali on mora biti održiv i to s obzirom na okoliš i društvo i moramo postići takav cilj. Budući da je to neophodno za tranziciju prema klimatski neutralnom društvu i počinjemo naše predsjedanje puni nade i ambicija i spremni za naporan rad da bismo ostvarili očekivanja europskih građana. Hvala vam lijepa, hvala i stojim na raspolaganju za pitanja koja imate. Hvala. Hvala vam lijepa. Kao što je to i uobičajeno, prvo ću dati riječ koordinatorima. A uz odobrenje naše kolege Novakova, prvo bih predao riječ predstavnicima kluba socijalista koji su pod vremenskim ograničenjima, dakle kolega Markes, a zatim kolega Novakov imaju riječ. Uh, uh, Hvala lijepa. Uh, draga ministrice, zadovoljstvo nam je što ste došli u odbor Ređi i Uzimam riječ u ime našeg koordinatora i želim reći da s našeg motrišta u naredni za naredni VFO kohezijska politika mora biti glavna investicijska politika Europske unije s rezultatima koji će dodati vrijednost za građane i postići regionalnu koheziju za cijelu Europu i zato je ključno da svi budemo na tom istom stajalištu. Razumijemo vaše gledište u pogledu ušteda i mi želimo i mi smo spremni za e, mjere štednje, ali što se tiče prijedloga komisije za sljedeći VFO, i onoga što ovaj parlament e, misli velikom većinom smo potvrdili stajalište o sljedećem vfo ali koje je e, sigurno zahtjevnije nego stajalište komisije, pa molimo da se uzme u e, obzir i stajalište Europske komisije, ali ili parlamenta, pogotovo u pogledu kohezijske politike politike ZPP-a, to su tradicionalne politike, ali su ključne za dobrobit građana i za koheziju Europe kao i za najslabije razvijene regije. Kohezijska je politika politika za sve države članice, a to se mora smatrati prioritetom i za sljedeći VFO. Smatramo da će sljedeći VFO biti adekvatan i odgovoriti na potrebe i očekivanja europskih građana i da će tu svoju ulogu odigrati i kohezijska politika. Dekarbonizacija je ogroman prioritet za cijelu Europu to treba uzeti u obzir i u kohezijskoj politici u VFO. -u. Što se digitalizacije tiče, što je prioritet vašeg predsjedništva, uzmimo u obzir da inovacije trebaju svim europskim regijama, tako da bi e, trebalo i to naglašavati i kao poticaj inovativnosti. Važno je uzeti u obzir i e, situaciju rubnih, najudaljenijih regija koje trebaju našu solidarnost i u najtežoj su e, poziciji i one trebaju dobiti jednake šanse. I konačno, još e, riječ o zamkama e, srednjeg prihoda. Dakle, mi mislimo da bi regije mogle napredovati kroz kohezijsku politiku, ali taj middle income trap bi trebalo uzeti u obzir u pogledu budućnosti. U vašem predsjedništvu e, bit će puno posla, trijalozi nisu završeni, daleko od toga, a pogotovo u smislu alokacija za politike unutar VFO-a i e, to imajte na umu i isto tako i činjenicu da je krajem prošle godine velika većina potvrdila to stajalište. Hvala lijepa. Hvala vam, dragi kolega. Riječ ima sada EPP, kolega Novakov. Thank um, Hvala lijepa predsjedatelju, dragi ministre. U ime EPP-a ja vas, ministrice, pozdravljam i vjerujem da će biti dosta prilika za susrete tijekom e, ovog semestra. I znam da su Finci poznati po svojoj izravnosti otvorenosti i ja ću e, to također iskoristiti. Pročitao sam program finskom predsjedanja u na 17 stranica. Kohezijska politika se samo u jednom stavku e, spominje i ja sam očekivao zapravo više Biste li nam mogli reći više o svojim prioritetima u pogledu budućnosti kohezijske politike, budući da smo mi sada upravo usred pregovaranja o narednom sedmogodišnjem programskom razdoblju. Jeste li pripremni za rujan, za početak pregovora? Imate li mandat za zatvaranje dva ili tri e, poglavlja pregovora? Smatrate li mogućnost redefiniranja e, ove kutije koja e, zapravo sadrži neke stavke koje treba ponovno ispregovarati? Eto, hvala lijepa. Merci beaucoup, cher collègue. Hvala vam lijepa, dragi kolega, za klub Renew. Kolega Andrej. Uh, Dobar dan, ministrice. Mislim da smo svi zadovoljni i sretni što smo uh, vas čuli uh, i govoriti o transformaciji prema niskougljičnoj Europi, istovremeno stvarenju rasta i konkurentnosti sve su to važne teme i važno je postići odgovarajuću ravnotežu. Mislim da se također možemo sto složiti, a to je već bilo rečeno, da u vašim prioritetima se ne govori dovoljno o kohezijskoj politici. Ali mislim da ste rekli da ćete nešto učiniti po ovome pitanju i u ovome smjeru. Želio bih iskoristiti vaše prisustvo danas ovdje i naglasiti situaciju nekolicine regija na koje najviše ima učinka ovaj izazov um, ugljične neutralnosti. To su regije koje imaju razvijenu ugljičnu industriju eksploataciju ugljena i želio bih vas stoga zamoliti da uzmete u obzir e, davanje potpore ovim regijama u okviru VFO-a u budućnosti. Najljepše vam hvala. Merci beaucoup pour le groupe. Hvala u ime kluba zelenih. Gospodin Niklas Neneš, izvolite. And uh, Kulmuni. Sorry, that's about all the Finnish I... To je sve što znam reći na finskom. Ali sam vam želio izraziti dobrodošlicu. Kao što znamo, finska diplomacija poznata je po svojim uspjesima vi ste ovdje danas došli na jednom od najtoplijih dana, a tu smo suočeni sa problematikom koja nije problematika samo Europske unije, već i cijelog svijeta, a to naravno jesu klimatske promjene i problemi s kojima se susrećemo. Mislim da je izvrsno da ste već i u programu istaknuli da nešto želite po tom pitanju učiniti moramo vidjeti, e, želimo vidjeti da ste partner nama u pregovorima jer i e, parlament je govorio o dekarbonizaciji industrije, već je to prepoznalo, a i izbori su pokazali da ljudi to žele. Stoga se nadam da ćete se približiti stajalištu Europskog parlamenta vezano uz dekarbonizaciju i zabranu fosilnih goriva. Vidjet ćemo kako će to proći u pregovorima. Rekli ste da ćete dovršiti pregovore do jeseni, to je jako zanimljivo, to je izvrstan cilj, ali mislim da ne bismo trebali požurivati stvari koje su važne. Kako bismo uspjeli u tome, bilo bi mi drago da prihvatite prijedlog Europskog parlamenta. Ali nisam sigurna da ćete, hoćete li to u potpunosti učiniti, stoga me zanima Hoćete li požuriti sa stvarima ili ćete si uzeti dovoljno vremena da e, uspostavite dosljednu kohezijsku politiku. Tu dolazim do drugih pitanja. Sama ste rekla da je kohezijska politika važan čimbenik za Europsku uniju i snaga Europske unije u svijetu. To je jedan od mnogih razloga zbog kojih bismo trebali povećati potrošnju u okviru kohezijske politike i prethodni govornici su istaknuli to. Želio bih čuti vaše stajalište, stajalište vijeća o ovom pitanju. Ako se ova sredstva mogu e, povećati, da li je to u skladu sa vašom deklaracijom? Također, kada govorimo o dekarbonizaciji, najlakši način da to E, e, postignemo je zapravo kroz kohezijsku, evropsku kohezijsku politiku. Imam jedno posljednje pitanje za vas. Rekli ste da je arktička regija vrlo važna za vas, naravno zbog vašeg geografskog geografskog položaja vaše zemlje, ali zanima me koji su vaši planovi za arktičku regiju. Da, slažem se da trebamo povećati naše sudjelovanje u ovoj regiji kako bismo spasili prirodu Arktika, njegova mora, ali zanima me e, jesu li vaši planovi e, usmjereni na korištenje Arktika u stilu onoga što čini Rusija, jer to je nešto s čime se mi ne bi složili. Hvala vam lijepa unaprijed na odgovorima. Merci beaucoup pour le groupe euh, Hvala u ime kluba ID, Alessandro Ponca. A ne, gospođo, izvolite, vi ste. Grazie. Grazie Hvala lijepa. E, predsjedatelju zahvaljujem ministrici. E, s interesom sam slušala vaše izlaganje i osjećam potrebu da vam skrenem pozornost na potrebe regija juga Europe, posebice onih mediteranskih regija. Čula sam da je vaša, da će vaša zemlja, odnosno vaše predsjedništvo se posvetiti razvoju kohezijske politike Europske unije, posebi, tu želim reći da se slažem s onime što ste rekli vezano uz Arktičku regiju. Međutim, željela bih znati da li agenda o kojoj će se raspravljati će sadržavati i posebnu pozornost vezano uz e, južne regije Europe obzirom da je e, temeljem nedavnih istraživanja se pokazalo da su neke talijanske regije, između ostalih Sicilija zapravo spadaju neke od najnerazvijenijih regija Europe vezano uz pismenost, zapošljavanje i razvoj infrastrukture. Također, e, nastavno na ono što ste rekla, primjerice e, učinak klimatskih promjena i slično, naše regije, mediteranske regije, su one koje zapravo e, imaju najviše štete, posebice u poljoprivrednom sektoru u kojem su štete prouzročile velike gubitke. I stoga mislim da ove regije zaslužuju posebnu pozornost, posebice u smislu dodjele sredstava, kohezijskih sredstava i razvojnih sredstava. Kada govorimo o infrastrukturama, ovdje ne govorim samo o digitalnoj infrastrukturi, naravno da je tu važno intervenirati, ali ovdje govorim i o prometnoj infrastrukturi koja je vrlo važna e, u kontekstu trgovinske politike koja mora biti otvorena i pristupačna svim regijama Europske unije te u konačnici vezano uz postupak inovacija i digitalizacije željela bih podsjetiti da je za našu zemlju da je u našoj zemlji digitalna agenda poprilično zaostala i to se odnosi ne samo na mlade osobe, ne samo na starije, već i na mlade osobe. Stoga bih u sljedećem programiranju voljela da se ove potrebe uzmu u obzir. Eto, hvala vam lijepa. Merci beaucoup, cher collègue. Hvala vam, dragi kolegice. Rafael Fito za ECR. Hvala lijepa. Dobrodošla ministrice u ovaj naš odbor. Imali smo priliku sa zadovoljstvom eh, čuti eh, informacije koje ste nam podastili u vašoj prezentaciji. Dotakli ste se tema s kojima se mi slažemo. Mislim da su to teme kojima bi se trebalo baviti ne samo ovo predsjedništvo, nego cjelokupna Evropska unija. To su vrlo važni elementi u okviru politike, kohezijske politike. Kao što su i moji prethodnici rekli, vaš je plan ambiciozan, stoga e, vam od srca želim da uspijete e, dati odgovore na sva ova pitanja. Mislim da je važno utvrditi nekoliko pitanja u okviru kojih bi trebali brzo postići napredak i e, iznaći e, odgovore, čak i tehničke e, odgovore. Ja se slažem sa većinom tema, ali dozvolite mi da naglasim potrebu provedbe u ovome razdoblju, tu posebno govorim o provedbi naših aktivnosti u smislu utvrđivanja pitanja u okviru kojih bi trebali mobilizirati sredstva do 2021. godine. Zatim bih e, želio reći nešto vezano o e, tematikama koje su u tijeku. Dakle, E, moramo povratiti e, sredstva koja su ostala neutrošena zbog kašnjenja implementacije. A treće pitanje koje bih ovdje, kojega bi se ovdje htio e, dotaknuti je proturječje koje se vezuje uz temu fleksibilnosti, odnosno korištenja nacionalnih sredstava u, u okviru pakta stabilnosti okviru kojeg se mogu blokirati sredstva koja su na raspolaganju u okviru kohezijske politike. To su tehnička pitanja, specifična pitanja za koje ja mislim da su vrlo važna ako želimo ostvariti naše ciljeve i sve ove teme koje su e, sastavni dio vaših smjernica, vašeg predsjedništa. Zaključno želio bih naglasiti da je neophodno sagledati situaciju perifernih e, regije. Naravno, artičke regije imaju tu svoju važnost, ali mislim da je ovom o, odboru jasno da mi dolazimo iz različitih dijelova Europa. Stoga je važno da na ovom prvom sastanku kažem nekoliko riječi o potrebama drugih perifernih regija vezano uz njihove ciljeve i prioritete i e, specifične karakteristike ovih e, regija. Dakle, i one moraju biti prioritetne u odnosu na sve obuhvatne aktivnosti u okviru kohezijske politike. Hvala lijepa. Hvala vam u ime Guengela, podpredsjednik Dimitris Papadimulis. Σας καλωσορίζω κυρία Υπουργέ. Ε, μας παρουσιάσατε σε αδρές γραμμές. Hvala vam, gospođo ministrice. Vi να nam predstavili glavne linije vezano uz namjere finskog predsjedanja vijećem kada se radi o kohezijskoj politici, ali postoji nekoliko činjenica, postoje brojke koje ukazuju da u posljednjih deset godina su razlike na regionalnoj razini u porastu. Također i socijalne jednakosti, što znači da ova sredstva koja imamo na raspolaganju kao Europska unija, da nisu dostatna kako bismo e, proizveli tu koheziju. Proeuropska politika je naime politika koja ima za cilj smanjiti te razlike, ne povećati ih naravno i stoga bismo trebali napraviti više što se toga tiče, a to je i stajalište Europskog parlamenta sa plenarne sjednice. Dakle, ne samo Europske komisije što se tiče regionalne politike. Kohezijska politika mora biti ojačana, što znači da i sredstva e, treba povećati, a ne smanjiti. Imamo prijedlog Europske komisije pred nama gdje vidimo da će se ta sredstva smanjiti i to za 8% u prosjeku. Europski parlament je protiv tog smanjenja te traži povećanje vi imate ambiciozni cilj, želite sklopiti sporazum do jeseni, ali mene zanima gdje se vi pozicionirate u toj raspravi. Jeste li za to smanjenje sredstava u kohezijskoj politici ili ste pak za povećanje tih sredstava ili da se sredstva sačuvaju na ovoj razini. Želim da mi jasno odgovorite. Mislim da se svi slažemo što se tiče našeg zajedničkog cilja, da se ostvari teritorijalna kohezija, ali osim ovog primjera arktičke regije, koji je vrlo zanimljiv, postoji i jug Europske unije. Postoji tu i pitanje otoka. U mojoj državi imamo više od 200 nastanjenih otoka. Što mislite učiniti kako bi se pojačala teritorijalna kohezija e, na čitavom području Europske unije, a ne samo u arktičkoj regiji? Svako predsjedanje mora naravno pokazati da ga zanima cjelokupna Europska unija, a imamo i e, velik broj finskih državljana koji posjećuju moju zemlju, posebice ovo, ovo doba godine. Postoji dakle ta rasprava između onih država koje su neto doprinositelji proračunu i onih država koje e, primaju ta sredstva. To dovodi onda nas do kompromisa gdje onda prihvaćamo najmanji zajednički nazivnik. Jedno rješenje s kojim bismo mogli izbjeći tu situaciju e, bilo bi to da povećamo vlastita sredstva u proračunu. Postoji prijedlozi s tim u vezi koje je Europska komisija iznjela e, gdje se traže e, novi izvori vlastitih sredstava. Primjerice pomoću poreza na CO2. Kako predsjedanje Finske vijećem gleda na sve to? Koji je vaš pristup? Hvala. Hvala vam, uvaženi kolega. Nakon ovog prvog kruga pitanja od strane koordinatora bih vas sada pozvao da nam date odgovore na pitanja koja su vam postavljena. Primijetili ste da pitanja ima mnogo, te da su vrlo različita. Da smo s jedne strane zabinuti, to je doista jaka zabrinutost vezano uz prijedlog vijeća da dosta jasno odbacujemo prijedlog komisije u ovom domu, a isto tako smo i odlučni, a e, to se tiče toga da je odlučan ne samo naš odbor, već da je odlučan i cjelokupni Europski parlament što se tiče toga da se proračunska sredstva za kohezijsku politiku povećaju i da se, ako to nije moguće, barem zadrže na istoj razini. Dakle, postoje tu neke zabrinutosti vezane isto tako i u stopu sufinanciranja, jer u prijedlogu Europske komisije vidimo da imamo tu prijedlog na dolje, a e, isto tako još uvijek isčekujemo stajalište vijeća. E, htio bih vam reći da ako je kohezija doista prioritet za predsjedanje Finske vijećem, da onda u tom slučaju kao prvo očekujemo da će se održati sastanak e, vijeća e, za opće poslove e, koji će se pozabaviti pitanjem kohezije. Također očekujemo isto tako kao što je to i uobičajeno prilikom svakog predsjedanja vijećem da postoji jedan neslužbeni sastanak vijeća koji će također za temu imati kohezijsku politiku. Mislim da bi to također u velikoj mjeri olakšalo pregovore do kojih će doći između naših institucija od vas, gospođo ministrice, sada očekamo jasne odgovore vezano uz to koja će biti stajališta vijeća, vezano uz e, opću uredbu Europske unije, te vezano uz ova pitanja koje ste imali prilike čuti. ja joita esititte ja Hvala vam na svim tim komentarima Pokušat ću odgovoriti što bolje mogu na sve to, zatim možemo nastaviti s raspravom. U svakom slučaju mogu reći da je prioritet predsjednja Finske to da se završe pregovori vezano uz financijska sredstva, da imamo financijski okvir. To je doista od ključne važnosti za idućih šest mjeseci. Dakle, želimo postići ravnotežu težu u višegodišnjem financijskom okviru gdje ćemo uzeti u obzir ne samo nove prioritete, već isto tako i neke druge tradicionalne elemente te ciljeve te politike. Marquez Novakov, Ninas, to su tri kolege koji su govorili o vremenskim rokovima, dakle što ćemo konkretno učiniti i e, kako. Vijeće ima djelomično zajedničko stajalište o e, uredbi općim poslovima i e, predsjedanje Finske je spremno ponovno pokrenuti triloge o kohezijskom paketu s Europskim parlamentom čim je Europski parlament spreman na to. Mi se nadamo da ćemo to moći napraviti u rujnu listopadu. Zatim isto tako mogu konkretno reći da bismo htjeli doista kao prioritet postaviti tu opću uredbu, da želimo što prije započeti s pregovorima jer želimo raditi na tome da se doključi o programsko razdoblje 2021. godine. To je sve važno za socijalnu koheziju i za dobrobit građana i pokušat ćemo učiniti sve što možemo kako biti pregovori napredovali što se tiče posebice onih najpripornijih pitanja. E, ima potrebe za raspravom o sadržaju programa, a jednom kada zaključimo sa financijskim okvirom možemo da krenuti na to. Zatim e, Zastupnik Fito je postavio jedno tehničko pitanje vezano uz to što će se konkretno dogoditi. Dakle, vijeće ima djelomični mandat koji smo sada počeli e, izvršavati što se tiče različitih fondova, što se tiče opće uredbe, što se tiče interega. Krenuli smo s pregovorima sa Europskim parlamentom na političkoj razini, a krenut ćemo i što prije sa prigovorima na tehničkoj razini. To se tiče te uredbe koja je u um, nadležnosti odbora za zapošljavanje prije svega. Zatim ćemo raspravljati sa Europskim parlamentom sa relevantnim izvjestima u Europskom parlamentu da vidimo kako možemo riješiti to pitanje prijelaza da imamo što manje problema između prošlog i e, budućeg programskog razdoblja. Dakle, to se može ticati triloga o općoj uredbi, to se može ticati e, kontrola, uvjetovanosti, e, pitanja vezanih uz rezultate. Sve to ćemo riješiti u okviru triloga. Zatim što se tiče pojedinačnih uredaba, što se tiče pojedinačnih financijskih dosjea, što se tiče interega, to su za nas sve pitanja od ključne važnosti. Ono što bih mogla još dodatno reći, vezano s to što ste mi postavili kao pitanje, naravno da tu imamo najvažnije pitanje, ono pitanje vezano s klimatske promjene. Kako, dakle, kohezijska politika može tu poslužiti kao neka vrsta alata, da se primjerice riješimo fosilnih goriva. Klimatske promjene će se svakodnevno razviti na naš život i to je nešto što je visoko među prioritetima našem programu, našem planu rada. To je nešto o čemu se raspravljaju u okviru e, VFO-a. Sve te klimatske prioritete će trebati uključiti u to financiranje za klimatske promjene, da e, na to izdvojimo 25% kohezijske politike. To je nešto za što imamo podršku. Za nas je važno da se kohezijska politika uskladi s tim ciljem. Zatim e, imamo i ozelenjavanje Europe, to je isto tako jedan od prioriteta kojske politike. Želimo imati zeleniju, čistu energiju, e, želimo imati cirkularnu ekonomiju, energetska pitanja se tu javljaju, pitanja klimatskih promjena, prevencija rizika itd. To je vrlo važno. Komisija je iznijela dosta ambiciozan prijedlog naspram trenutnog programa što se toga tiče. Zatim nekoliko je pitanja postavljeno vezano uz regije, vezano uz to da se uzmu u obzir sve regije. Da, točno, u potpunosti se slažem. Naravno da imamo najudaljenije regije, imamo prekomorska područja, imamo udaljene regije koje su jako udaljene od glavnih gradova država članica i svaka regija je važna. Što se tiče arktičke politike o kojoj sam eh, uzgled govorila u uvodnom izlaganju, i što se tiče pitanja Finske, tu sam u biti htjela reći da smo uzeli u obzir činjenicu da je svaki dio Europe e, regija u, kojoj netko živi, u kojoj građani žive. To je nečiji dom, što znači da postoji određena krhkost, da se zaštite ta područja, da se očuva gospodarska djelatnost, da se sačuva priroda i tu svi moraju moći imati svoje radno mjesto lokalno tamo gdje žive kako bi se u potpunosti iskoristio gospodarski potencijal koji postoji na tim područjima. Netko je spomenuo fosilna goriva. Naravno da pokušavamo se e, riješiti fosilnih goriva, ali to će se odraziti, moramo reći, na sve regije. Primjerice što se tiče e, otoka, što se tiče priobalnih područja, e, područja sredozemlja i mm, slično, tu postoji potreba da se e, prilagode te regije e, tome jer postoje i specifični uvjeti za život. Ne treba isključiti e, otočne regije i svega toga. Za vijeće imamo zakonodavstvo za regionalnu suradnju koje se doista uzima u obzir kada se radi o tim najosjetljivijim područjima, da se na sve regije gleda jednako. A zatim isto tako još mogu jednu stvar spomenuti. To je pitanje koje je postavio e, gospodin predsjednik odbora. Što se tiče politika, e, kakve, kakve će se sastanci održati, donesena je odluka vijeća da se održi jedan poluslužbeni sastanak e, o koheziji, ali e, zapravo ta odluka nije još donesena, mi smo se htjeli usatočiti na triloge, da tu napredujemo kako bi se financijsko programiranje što prije zaključilo da se zaključi to 2021. godine. Naravno da smo spremni posvetiti jedan sastanak vijeća općim poslovima akcijske politike ako će nam to omogućiti da napredujemo u okviru triloga. Zatim da odgovorim na pitanje koje je postavio zastupnik Fito o makroekonomskoj uvjetovanosti, kako je to povezano sa kojeskom politikom i kako je to povezano sa paktom o stabilnosti i rastu. Tu naravno da imamo vrlo slično stajalište. To je jedan od paketa o kojem se pregovara u okviru VFO-a i u ovom trenutku mislimo da možemo i tu krenuti sa trilozima. Mislim da ću se onda zaustaviti za sada. Mislim da sam odgovorila na sva pitanja. Pokušala sam u svakom slučaju što bolje odgovoriti. Sada možemo nastaviti. Hvala vam. Hvala. Sada ćemo krenuti sa drugim krugom e, postavljanja pitanja sa članovima odbora. Riječ ima e, kolega Arimo. Vielen Dank, Herr vielen Dank, Frau Ministerin. Hvala vam, e, gospodine predsjedniče, hvala vam, gospođo ministrice. U vašem govoru ste rekli da su vam važna granična područja i da su razgovori sa izvjestiteljima o pojedinačnim zakonodavnim prijedlozima pa i o onome što se tiče e, graničnih područja da će se se vrlo brzo e, krenuti s time baviti. U trenutnom VFO-u se za tu prekograničnu suradnju to jest za Interreg predviđa, predviđaju sredstva od 10,3 milijarde eura. A u prijedlogu komisije e, smo, na kojem smo radili je komisija predviđala 8,3 milijarde eura ako se e, isključi dakle komponenta broj 5 za e, godine 2021. do 2027. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Ovdje u odboru smo se svi složili oko toga, svi klubovi da, što se tiče tog prijedloga komisije, želimo imati ukupni proračun koji će iznositi otprilike 11 milijardi, što znači da želimo više nego što je komisija predvidjela i da otprilike želimo da ta sredstva ostanu slična e, onome što se trenutno troši na taj važan program. Jednostavno pitanje vama, jeste li vi kao e, Finsko predsjednje vijećem spremni e, podržati nas u tim zahtjevima za VFO i da tamo i obranite jednoglasno stajalište e, ovog odbora. Možete odgovoriti na to sada ili ne. Hvala. Merci. Nous avons beaucoup de demandes de prise. Hvala. Mnogo se kolega javilo za riječ i stoga molim kolege da budu kratki. Kolegica Roza Damato je tražila riječ. Grazie, presidente. Grazie, ministro. Hvala lijepa. Hvala ministrici što je danas s nama ovdje. Čitala sam vaš program vijeća i jako mi je zanimljiv aspekt e, zaštite okoliša i e, socijalni aspekt. prirodno se nameće pitanje. Nama treba više Europske unije i kohezijske politike. Da, ali pod uvjetom da imamo i aktivnost biti usmjerene na zaštitu klime, usmjerene u e, borbi protiv klimatskih promjena. Sve države članice u tome trebaju e, sudjelovati. A ne smijemo e, smanjiti dakle, sredstva za kohezijsku politiku koja najviše pomažu regijama. Definirana je i ideja tri triju odnosa vezano uz fondove, teritorijalnu suradnju. Mi smo zadovoljni s time. Ja se ovdje pridružujem pozivu da ovo predsjedništvo se bori za makro makrouvjetovanost gospodarsku. Dakle, dragi kolege, sankcije su povezane odnosno dodatno će pogoršati situaciju naših računa. Prijenos sredstava od nacionalnih e, vlasti usmjeravaju se na e, regije. Bilo kako smanjenje bi destabiliziralo njihove proračune, te bi ugrozio njihovu mogućnost doprinosa javnim ulaganjima. Što se tiče plaćanja i obveza Europskog socijalnog fonda ili RDF-a, bi mogao dovesti do prekida već započetih e, projekata na teritorijima. Željela bih tu naglasiti još e, jedno pitanje, sprem kojega smo svi u Europskom parlamentu ujedinjenu, ujedinjeni. Govorimo o 378 milijardi eura viška vezan za sinergije. Te sine, ovi prijenosi sredstava iz kohezijske politike Dakle, 5% bi se trebalo prenijeti ne prije 2023. godine i trebalo bi se poštivati načelo teritorijalnosti. Dakle, trebale bi slabije razvijene regije imati prednost i to u razmjerima koje diktiraju uredbe. Europski parlament se složio sa smanjenjem ove stope. Podsjećam da smo mi u Italiji za najnerazvijenije e, regije povećali stopu sufinanciranja sa 70 na 85%. Za Europsku uniju prioriteti e, sufinanciranja trebaju se temeljiti na nekoliko razloga, dakle na e, principu tko najviše zagađuje, plaća i tako dalje. U okviru Europskog fonda za regionalni razvoj uspjeli smo bez obzira na otpor nekih klubova uspjeti izglasati politički cilj prijelaza Europe na 0% trenutnu e, emisiju ugljika. Mislim da će ovaj parlament e, to prigrliti, ali mislim da će to podupriti zapravo i svi naši građani. Hvala. Doista se mnogo zastupnika javilo za riječ i stoga vas molim da odmah pređete na pitanje. Naš kolega Dojč je također zatražio riječ. Köszönöm Természetesen szeretettel és tisztelettel köszöntjük miniszterasszonyt. Dakle, želim izraziti dobrodošlicu e, ministrici. Imamo velika očekivanja od rada finskog predsjedništva vijećem. Zaprimili smo zanimljive informacije od strane gospođe ministrice, ali bez e, uvrede dozvolite mi da kažem da smo ponešto razočarani. Možda bih mogao tri pitanja ovdje postaviti kako bismo bili manje razočarani. Ali moram jednu stvar razjasniti. Kada vi, ministrice, govorite o novim prioritetima i činjenici da postoji ravnoteža između starih i novih prioriteta. Možemo li to tumačiti na ovakav način? Finsko predsjedništvo želi da ono što je utvrđeno kao cilj u okviru europskih ugovora je zapravo činjenica da postoji teritorijalna kohezija kao i socijalna i gospodarska kohezija te da će to biti ključno za finsko predsjedništvo zbog toga što kada govorimo o ravnoteži između starih i novih prioriteta imamo osjećaj da to znači da se zapravo stari prioriteti žele zaboraviti. Drugo pitanje, situacija je Europskom parlamentu vrlo jasna. Dakle, postoji horizontalni e, suglasje između klubova zastupnika da je neprihvatljivo nizak proračun e, koji je predviđen prijedlogom Europske komisije. E, pitam sada finsko predsjedništvo, hoćete li vi zastupati stajalište kojim će se ovaj brojka povećati ili će se ovom pitanju odlučivati iza zatvorenih vrata? Mi naravno se zalažemo za veće iznose. Te zadnje pitanje, što se pak tiče raspodjele sredstava za koheziju. U ovome trenutku je Europska komisija predstavila prijedlog uz potporu vijeća koji bi na neki način kažnjavao one države članice na sjeveru i jugu Europe koje su se ubrzano razvile u odnosu na druge e, zemlje. Dakle, onaj koji je imao dobre rezultate sada će za dobiti manje sredstava. Jeste li svjesni ove situacije? Dakle, činjenice da one zemlje koje su dobro upotrebile kohezijska sredstva, hoće li oni moći računati na odgovarajuća financijska sredstva? Hvala. Hvala vam. E, kolegica Jill Evans. Uh, Hvala vam lijepa predsjedatelju. Hvala i na uh, prezentaciji, gospođo ministrice. Ja predstavljam Wales, uh, dakle dio Ujedinjene kraljevine, koja je u vrlo nesigurnim vremenima, ali neki od nas doista žele, živo žele naš ostanak u Europskoj uniji i mi to želimo i za Wales a govorim na temelju našeg e, stalnog članstva. Kohezijska je politika bila od ključne važnosti za moju zemlju. Tijekom godina mi smo e, milijarde e, povukli za zapadni Wales kroz programe regionalnog razvoja i u mojoj izbornoj jedinici kao i u drugima podržavam kolege koji žele veću potrošnju i mi svakako e, trebamo transformirati gospodarstvo, a najsiromašnije zajednice e, su nam od osobite važnosti, pogotovo tamo gdje ima i relativnog siromaštva e, koje nije prihvatljivo. Želimo i povećati financiranje i biti sigurni da ta sredstva neće otići na promjenu politike u prošlosti smo više puta e, morali davati argumente protiv renacionalizacije kohezijske politike i Ujedinjena Kraljevina doista je jako dobar e, primjer toga kako je ovo bilo vrijedno i dobro za nas i ne želimo da se to izgubi u budućem. Solidarnost e, je jaka strana Europske unije i nju želimo osnažiti. I možete li mi pružiti uvjeravanja, gospođo ministrice, da eh, spominjanje potrebe za zajedničkim financiranjem kohezije, odnosno da će se eh, da će se eh, smanjiti kako se bude E, kako bude jačala regionalna kohezija, da to nije put prema renacionalizaciji kohezijske politike. Što se dekarbonizacije tiče, prijedlog je za 25% e, koji bi bili namijenjeni e, dekarbonizaciji. Europski parlament predložio je 30%, pa je moje pitanje kako je vaše stajalište. Hvala lijepa. Gospođa Benhomea. Hvala lijepa i pozdravljam e, predstavnicu e, komisije i želim reći nešto o e, inicijativi za zapošljavanje mladih, budući da dolazim iz Španjolske gdje je sada na 34% e, e, stopa poreza, e, odnosno stopa nezaposlenosti mladih. Što se tiče našeg Dakle, mi smo imali za našeg predsjedanja višu stopu nezaposlenosti mladih, ali sredstva jesu raspoloživa, međutim u toj politici možda i nismo bili najuspješniji. Imamo e, prioritete Europske unije, a to je da se pruži prilika svim mladima koji žele e, pronaći radno mjesto, koji, žele, e, koji se žele samo zaposliti i e, osnovati e, firme. Dakle, njihovu situaciju treba poboljšati, a trebamo i e, riješiti regionalne neujednačenosti i svi oni koji to žele učiniti u vlastiti vlastitim regijama trebaju imati sredstva za pokretanje inicijativa pa želim da se ovaj dio proračuna ne smanjuje da zadržimo taj e, udio u proračunu e, upravo u e, cilju ostvarenja ovih ciljeva i mi bismo možda trebali poboljšati način iskorištenosti tih sredstava. Hvala lijepa. Poštovana kolegice. Gospođo Martin, hvala vam lijepa. Ja dolazim eh, sa sjevera eh, države i doista mogu reći eh, da imamo zajedničke E, zajedničke izazove. Dakle, ja sam iz e, države koja je na jugu i e, vi govorite o nekoj regiji, odnosno nije rečeno koja Ja dolazim iz regije Castilla La Mancha u Španjolskoj, grada Cuenque, gdje u proteklih nekoliko godina 90% svih općina E, demografski oslabilo, odnosno izgubilo stanovništvo, što znači da imamo regije e, i dijelove gdje imamo e, samo osam ljudi na četvrni kilometar E, vrlo je niska e, stopa nataliteta, vrlo je e, teško to pokriti i zapošljavanjem i socijalnim i sanitarnim službama. Vi ste govorili o depopuliranosti i moramo doista E, razmotriti što je moguće učiniti za depopulirana područja. Već smo u Europskom parlamentu e, činili dosta, imali smo izvješća, imali smo stajališta e, i što se mene tiče, ja bih željela da se veća pozornost obrati upravo na ovo pitanje jer to je problem koji treba rješavati i jedan od najznačajnijih izazova za narednih nekoliko godina. Hvala lijepa. Julie Ward. I vi ste se javili. Hvala lijepa na riječi. Iznimno mi je drago što imamo priliku razgovarati s predstavnicima finskog predsjedništva. John Evans i ja bili smo u studijskoj posjeti Finskoj pred otprilike godinu i pol dana u siječnju i vidjeli smo kako se pristupa obrazovanju e, i poduzetništvu i digitalnoj agendi. Ja sam e, jednako tako svjesna finske predvodničke e, uloge e, u više politika i Govorili ste o kontaktu između ljudi, komunikaciji i željela bih više čuti o tome e, kako vi mislite da bi se instrumenti regionalne politike mogli za to e, iskoristiti. Moj interes je kultura i obrazovanje. U prethodnom e, sazivu ja sam se bavila socijalnom kohezijom marginaliziranih zajednica i e, imali smo u ovom odboru saslušanje o primjerima najbolje prakse, odnosno organizacija koje se bave umjetnošću e, i kako se to može povezati sa socijalnim stanovanjem u dijelu kojem ja, iz kojeg ja dolazim, a to je sjeverozapad Engleske. E, umjetnost može odigrati vrlo značajnu e, ulogu u poticanju dobrosusjedskih odnosa i komunikacije i kontakta između ljudi. I Upravo zato sam se nadovezala na ovo što ste vi spomenuli kao e, komunikacija ili kontakt ljudi s ljudima, people to people contact. E, zanima me što vi e, mislite kako bi umjetnost i kultura mogle biti se mogle uklopiti u program vašeg predsjedanja i određena političke aspekte. Hvala lijepa na pitanjima. Finska, gospodin Vikajnen. Hvala lijepa predsjedatelju i ministrice. Reći ću odmah da mi je iznimno drago što vas mogu pozdraviti u odboru. Ja sam e, finac i imam jednostavno pitanje, a to je pitanje o tome možete li obećati da ćete se prihvatiti smanjenja ogromne birokracije za e, finskog e, predsjedanja, pogotovo one koja je povezana s e, kohezijskom politikom. Ja sam se bavio različitim pitanjima i kao ministar, kao regionalni predstavnik i manje više možemo reći da kako komisija daje smjernice za sljedeće razdoblje države članice daju regijama kao i općinama E, također e, vlastite smjernice koje ispregovaraju s ministarstvima i e, konačno ministarstva ponovno pregovaraju o svemu s komisijom. Dakle, sve je jako izbirokratizirano u postupcima i ako pogledate koliki su iznosi koje dobivaju pojedine države članice i ako to usporedite e, s birokracijom e, i proporcionalnošću, te ako razmotrite koliko je tu administrativnog posla vidjet ćete da, to, da se to nikako ne smanjuje. Možete li nam obećati da ćete vi smanjiti stopu birokratiziranosti? Gospodin Polak. Predsjedatelju, gospođo ministrice, e, moje pitanje odnosi se na digitalizaciju. Postoje države u kojima ljudi e, imaju teškoća s pristupom pitkoj vodi. 21. stoljeće, međutim još je dosta ljudi u većem broju evropskih država koji nemaju sanitarne uvjete, koji nemaju pristup pitkoj vodi, niti e, dobre ceste. Govorimo li o smanjenju razlika između regija moramo doista učiniti što više možemo za sve u Europi da e, dobiju doista pristup e, onome što je osnovno i najsiromašnije e, regije trebaju dobiti sredstva koja bi omogućila ljudima pristojan život. Odnosno da dobiju pristup zapošljavanju i da dobiju potrebne kvalifikacije. O tome nisam ništa čuo u vašem izlaganju i e, zanima me bi li se ovo moglo uklopiti u vaše planove za blisku budućnost. Hvala vam. Hvala lijepa. Hvala predsjedatelju, gospođo ministrice. Ja sam novi eurozastupnik, dolazim iz države koja, nažalost, uključuje određene skupine iz populacije koje su diskriminirane i marginalizirane, ali mislim da krećemo prema novom dobu, dobu rasta i razvoja. I smatramo da bi se stvari mogle početi poboljšavati, međutim, potrebno je vremena e, da iskoračimo iz recesije u kojoj se nalazimo nekih desetak godina. E, regija koju ja e, predstavljam je zapadna Makedonija i jedan od naših glavnih problema je borba protiv nezaposlenosti, pogotovo mladih ljudi i žena. E, jednako tako i grčki otoci bore se e, s problemom odljeva mozgova i mnogi odlaze. Moje je pitanje što ćete vi pod finskim predsjedanjem poduzeti za regije u kojima je nezaposlenost na visokoj razini, pogotovo među mladima i ženama, te e, osobama smanjene mobilnosti. Hvala i e, kolegica Solis Perez zadnja u ovom krugu. Eh, usted ha dicho, la investigación y la innovación. Hvala lijepa. Govorili ste i o inovacijama koje bi trebale doprinijeti rastu, kvaliteti i e, kompetitivnosti. E, I e, uopće razvoju europskih regija. Trebalo bi podržati poduzetnike, male tvrtke i poduzeti i digitalnu transformaciju u svim europskim regijama, osobito u ruralnim e, područjima i tamo gdje je velika depopuliranost. Nitko ne bi smio zaostajati. Također bih e, željela znati je li, e, jesu li inovacije prioritet za finsko predsjedanje da bismo osigurali da se odvijaju što je moguće uspješniji pregovori e, s fondovima i e, sa e, i da to postane sastavnim elementom kohezijske politike. Hvala, gospođo ministrice. Broj pitanja naglašava koliko naš odbor očekuje od vašeg predsjedanja kada se radi o koheziji i nadam se da ćete nam e, dati precizne odgovore na ova pitanja koja su vam postavljena. Izvolite. Kiitoksia kaikista erinomaisista kysymyksistä ja Hvala vam lijepa na odličnim pitanjima i e, vašim komentarima. Pokušat ću odgovoriti na sva pitanja. I mm, počinjem s pitanjem sa samog početka koje se odnosi na Interreg. Ali općenito govoreći, to je pitanje koje se odnosi na financiranje kohezijske politike. E, ono što mogu reći u vezi Interrega je da E, ćemo započeti pregovore i trijaloge e, o Interregu i drugih, drugim instrumentima e, i sa vijećem i s parlamentom. Imamo neke razlike koje ćemo, vjerujem, nadići što je moguće prije da bi se uredbu moglo usvojiti. Mnogi članovi odbora postavili su pitanje o ukupnom E, financiranju, dakle omotnici o paketu e, sredstava financija za kohezijsku politiku. I I gospodina Rimont pitao je o financiranju e, kohezijske politike i li zapravo to trebalo biti više sredstava. Reći ću vrlo iskreno, vrlo je teško e, predvidjeti u kojem će smjeru krenuti rasprava e, o financiranju svih ovih e, programa i ukupne politike. Pa prema tome mogu reći da je sada vrlo teško to reći. Finska i finsko predsjedništvo želi postići i ostvariti napredak e, u pregovorima o financiranju i to prije kraja godine. A što se tiče kohezijske politike i regionalnog razvoja, te kako smanjiti razlike u e, razvijenosti između različitih država. Čuli smo i e, pitanje o tome. Možemo reći da bi konačni cilj trebao biti da se smanji razlika između e, razvijenosti regija i kohezijska politika e, postiže rezultate, to ne možemo nijekati. I e, smanjili smo razlike između razvijenosti regija i e, kohezijska politika i dalje može biti politika koja će ostvarivati sasvim konkretne rezultate. I mi smo E, to vidjeli u 2017. godine e, kod socijalnog razvoja, a jednako tako i e, ostvarivanja prioriteta iz financijske omotnice. A moramo jednako tako uzeti u obzir i posebnosti svake države Mislim da je gospodin Dojić e, također e, postavio pitanje e, u kojem se osvrnuo na nove prioritete. Pa novi prioriteti i politike su bili pitanje i kako ćemo to uravnotežiti. Ako pogledate kohezijsku politiku, imate program, imate financiranje, i naravno morate uzeti u obzir specifične karakteristike država članica. To je navedeno i u člancima ugovora. Kao predsjedništvo mi ćemo nastojati ostvariti ravnotežu u okviru okvira za financiranje koji će u obzir uzeti stare aspekte i nove elemente, te ćemo nastojati ostvariti napredak na tom temelju. Zatim imamo još jedno pitanje, šire pitanje vezano uz socijalne dionike. To je bilo pitanje gospođe Vor i grčkoga kolege vezano uz nezaposlenost mladih i socijalne politike. I ovdje imamo široki e, pristup kada govorimo o ovim temama. Moramo biti dosljedni E, sa socijalnom razinom. Naravno ovdje govorimo o vještinama, o edukaciji, o jednakosti rodnoj, budućnosti rada. Dakle, to su sve prioriteti koji su navedeni i to su stvari koje Finska prihvaća i podupire socijalna prava. To je jasan cilj i biti će jasan cilj u našim pregovorima. Gospodin Pikarinen je govorio o pretjeranoj birokraciji. Naravno, upravljanje regionalnom politikom ne bi trebalo biti e, e, pretpostavljati prepreke i opterećenja, posebice e, vezano u suradnji s regionalnim vlastima vijeće je već pozvalo komisiju da pojednostavi administrativne postupke postupke i administrativno opterećenje. Vidjeli smo da tekst e, uredbi se skraćuje. Ne želimo ponavljati sve elemente, ulaziti u sve detalje. To je jedan od načina na koji nastojimo sve ovo pojednostaviti. Želimo smanjiti ukupan broj ciljeva kako bi omogućili fleksibilnije planiranje i programiranje. Vijeće će dati potporu pojednostavljivanju i primjenu pravnih tekstova u uredbi posebice vezano uz koheziju. Vrlo je važno podsjetiti na ono na što se ranije upućivalo, a to je da se finski program predsjedništva temelji na inovacijama, tehnologiji, mega podacima, Naravno da može biti i posebna strategija koja se temelji na umjetnoj inteligenciji, inovacijama, to je sve vrlo važno i poslužit će kao pokretač razvoja Nastojala sam odgovoriti na sva postavljena mi pitanja. Puno bilješki sam ovdje zabilježila, pratila sam šta ste govorili. Želim vam svima zahvaliti na vašim pitanjima. Sve sam dakle zabilježila, nastojat ćemo to iskoristiti za temelj za našu raspravu u pregovorima i razgovorima koje ćemo voditi s vama. Cilj nam je razviti s vama kohezijsku politiku. Bila mi je čast i zadovoljstvo razgovarati ovdje s vama i obratiti vam se u odboru i odgovoriti na ova vaša pitanja. Kada govorimo o regionalnom razvoju i koheziji, mislim da ćemo kao tim uspjeti ostvariti dobar napredak. A vi kao donositelji odluka ćete izraziti svaku vašu zabrinutost Imamo jako puno toga za učiniti, vezano uz klimatske promjene. Naravno, to je vrlo važno. Moramo djelovati u svim sektorima politika kako bismo iznašli i došli do dobrih rezultata. Ali ja se nadam i mislim da ćemo uspjeti se suočiti s ovim e, izazovima, iskoristiti mogućnosti koje su pred nama i znači nekakav europski način E, radujem se mogućnosti da ću s vama surađivati vama sam na raspolaganju koliko budete imali bilo kakvih e, pitanja. E, dakle, naše predsjedništvo želi ostvariti napredak vezan uz paket o koheziji i to s vama i učinit ćemo sve što možemo kako bismo postigli napredak u pregovorima. Hvala vam lijepa. Merci beaucoup pour les réponses que vous Hvala vam na odgovorima koje sam dali, na pitanja koje su postavile kolege. Nadam se da ćete sa ovog sastanka ponijeti sa sobom e, stupanj odlučnosti koji je doista vrlo visok kada se radi o tome da naš odbor želi e, obraniti stajalište Europskog parlamenta i doista želimo da Vijeće Europske unije ne spriječi Europsku komisiju kada se radi o iznalaženju dogovora o VFO-u, da se tu ne žrtvuju one tradicionalne politike, dakle zajednička poljoprivredna politika i prije svega kohezijska politika. A Europski parlament će u pregovorima, u to sam siguran, biti e, protiv drugačijih postupanja. Isto tako kao drugo, mislim da bi vaše predsjedanje trebalo odaslati pozitivan signal, što će onda pozitivno utjecati na razgovore koje ćemo imati u skorešnjoj budućnosti i na pregovore koje ćemo započeti u rujnu a organiziranje neslužbenog sastanka vijeća o koheziji je za nas važan zato što bi e, inače to mi shvatili kao jedan prekid e, tradicije koji koju imamo već niz godina i to ne bismo smatrali ohrabrujućim signalom. Hvala vam još jednom na sudjelovanju te vam naravno želim reći da se vidimo uskoro, e, budući da ćemo tijekom šest mjeseci se svakako e, viđati. Hvala vam.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 Bien. Nous poursuivons Dobro, nastavljamo sa sasakom. Prihvatili ste danas jutro izmjenu dnevnog reda e, što se tiče točke broj 4 do koje smo sada došli. Na sasanku koordinatora danas ujutro su se koordinatori e, odlučili da bi htjeli da odbor slijedi uobičajeno postupanje što se tiče proračunskog postupka. Predsjednik će stoga biti izvjestitelj kako bi naš odbor za regionalni razvoj doprinio proračunskom postupku za 2020. godinu. Predsjednik odbora također ima za zadaću da sve vrste rezova u e, prijedlogu komisije koje je predložilo vijeće e, ne prihvatite, da se prihvate pilot projekti i pripremna djelovanja koje smo već jednom vidjeli da je Europska komisija vrednovala. Ako zastupnici žele nove pilot projekte ili nove, nova pripremna djelova e, predložiti ili ako žele amandmane e, podnijeti, onda to moraju napraviti izravno e, pri odboru za proračune, a predsjednika odbora regi trebaju staviti u CC za informaciju. Predsjednik će pripremiti nacrt mišljenja na prijedlog rezolucije odbora za proračune i 3. rujna ćemo imati predstavljanje tog nacrta mišljenja na sastanku odbora regija. Nadam se da ćemo e, to izglasati 2. E, i 3. listopada kada ćemo imati sastanak. E, sve do sada su zastupnici podnijeli 12 pilot projekata i pripremljenih djelovanja koje je odbor već jednom procijenio. Jedan prijedlog je povučen a ja ću ostale podnijeti u ime odbora regije. Također vas obavještavam o tome da će se da je, da vijeće 10. srpnja usvojilo stajalište o e, nacrtu proračuna za 2020. godinu na temelju prijedloga Europske komisije. Vijeće je tu uvelo samo nekoliko izmjena na taj prijedlog komisije e, što se tiče naslova trećeg E, politika, e, regionalna politika i urbana politika. Vijeće je smanjilo dobena sredstva za e, obveze u proračunskim stavkama koji se tiču zapošljavanja mladih te tehničke potpore i inovacijskih mjera. A što se tiče odobrenih sredstva za plaćanje, e, to se isto tako dogodilo u e, proračunskoj liniji za mlade. Kao što smo se dogovorili, ja ću dakle podnijeti amandmane kako bih e, uklonio te rezove. Ta smanjena sredstava. Sada možemo krenuti s raspravom o tom važnom aspektu. E, imali smo to prilike vidjeti u ovoj raspravi koju smo održali sa ministricom iz Finske, iz da su ta proračunska pitanja zapravo u samoj srži e, te cijele rasprave. Jer samo sa dosadnim sredstvom u proračunu možemo nastaviti s radom na koheziji. I stoga ću sada predati riječ izvjestiteljima u sjeni. U ime Pučana, e, znamo li tko je izvjestitelj u sjeni? koji je imenovan za taj klub? Ne, nema. Izvjestitelj u sjeni e, za EPP, e, za socijaliste. Da, e, umjesto gospodina Picula, izvolite. Imamo li izvjestitelja u sjeni? Da, izvolite. Mikrofon molim. So, <laughs> sorry. Ispričavam se. Dakle, ja zamjenjujem e, gospodina Piculu. Zamolio me da pročitam njegove bilješke. Žao mi što ne može biti ovdje s nama. Dakle, njegovo su riječi ove koje ću izgovoriti dragi kolege. Ispričavam se što nisam mogao sudjelovati na popodnevnom sastanku zbog obveza koje mi se preklapaju. E, stvarni posao očekuje nas na jesen. Mi se slažemo s postupkom koji je već usvojen tijekom sastanka koordinatora. Dobili smo sedam, zaprimili smo sedam prijedloga kolega prethodnom sazivu za pilot projekte i tri dakle za pripremna djelovanja. još čekamo evaluaciju posljednjeg prijedloga koji su podnijeli nove kolege sa gospodinom Kocolinom. Postupak će nastaviti u rujnu s prijedlozima vezano s proračun. Općenito govorit vezanu znači, vezano uz različite dijelove proračuna. Ne znamo kakav će biti učinak Brexita, nakon, čak i nakon danasne vijesti. Ono što je sigurno, izmijenit će se proračun za regionalnu razvojnu politiku i posebice za kohezijsku politiku koje je njen sastavni najvažniji dio. Što se tiče naše suradnje, ja se radujem toj suradnji i svima vam želim ugodan e, ljetni raspust. E, zanima me e, sa ovim postupkom proračuna zapimio sam e, prijedlog za imenovanje našeg e, dakle izvjestitelja u sjeni. U ovom trenutku ga nemamo, to je sve što sam želio reći. Hvala lijepa. Merci pour le groupe. Jako dobro, hvala vam. U ime kluba Renew, izvolite. Hvala lijepa. Dakle, Danas sam ja izabran za izvjestitelja u Sjeni. Očekujem da ćemo o ovome raspravljati sa kolegama, te ćemo vam se vratiti sa konkretnim prijedlozima amandmana u rujnu. U ovome trenutku ne očekujemo dodatne pilot projekte pored onih koji su predloženi na temelju nacrta, nacrta mišljenja. Hvala. Merci beaucoup pour le groupe notre collègue. Hvala vam u ime kluba zelenih, Gis. Hvala lijepa. Mi se slažemo s mandatom predsjednika. Što se tiče sadržaja, komentirala bih e, rujan i listopad i mi bi željeli naglasiti važnost klimatskih promjena. Mislimo da su ovdje ciljevi preniski, tako da je E, će ovaj prijedlog pilot projekta nam omogućiti da, postu, da ostvarimo stvarnu borbu protiv klimatskih e, e, promjena. I to bismo željeli da istaknete u vašim pregovorima. Hvala lijepa. De prise Želi se još netko javiti za riječ iz drugih klubova? Ne. Mislim da onda svi znamo kakav ćemo postupak slijediti. Pozivam sve da imenuju izvjestitelje u sjeni nakako e, kako bismo mogli onda napredovati s radom i kako bih onda ja s izvjestiteljem mogao biti vama na raspolaganju e, i kao što sam rekao ja ću onda e, zabilježiti sve zahtjeve. Sastali smo se danas ujutro u krugu koordinatora. Te odluke ste zaprimili. Molim vas da odobrite odluke koje smo usvojili. Dobro. Ima li drugih pitanja koje bi kolege htjeli spomenuti? Nešto što biste htjeli još reći? Ne. Dobro. Onda ćemo se naći na našem sljedećem sastanku odbora 3. rujna od 9 sati ovdje u Briselu. zahvaljujem svim eh, usmenim prevoditeljima na njihovom doprinosu eh, u dobrom eh, kvalitetnom radu. Hvala vam svima na prisustvu i hvala vam doista na velikoj kakvoći pitanja koje smo postavili vijeću danas popodne. Hvala vam.